Dobar dan, dame i gospodo. Zapisnik s jučerašnjeg sastanka je na raspolaganju. Imate li možda primjedbi vezani za zapisnik s posljednjeg sastanka. Ako nemate, znači da je taj zapisnik usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda su rasprave u slučaju kršenja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Prvo e, ćemo raspravljati o situaciji u Džibuti. Dajem riječ gospodinu Tanaku koji ima dvije minute predsjedniče, kao jedan od rijetkih zastupnika iz ovog doma koji je bio u Džibutiju, moram reći da kolegama da je to e, krasna zemlja, francuska i somalijska kuhinja i kultura se miješaju na obalama Crnog mora. Međutim, upravljena Džibutijem i vlasti u Džibutiju su e, vlasti kojima se mnogo toga može zamiriti, krše demokraciju i e, loše se ponašaju prema političkim suprotstavljenim političarima. Mislim da politike strogog ponašanja moraju se pratiti e, i sa svim onim što trebamo zahtijevati od, tih, e, od vlade u Džibutiju, dakle da poštuje demokraciju i vladavina prava. U nedavnim izborima došlo je do prevara kao i e, e, ponašanje prema oporbi, a neke su osobe završile u zatvoru. Moramo također reći da je to, su to po prvi puta bili izbori e, koji su bili više stranački, što moramo pozdraviti. U budućnosti treba tražiti da se vlasti u Džibutiju usmjere ka daljem napretku i da e, se usmjere na pozitivne promjene u svojoj zemlji. To je zemlja u kojoj mi moramo surađivati. E, u toj zemlji se nalaze i neke naše baze, a također i misija za borbu protiv gusarstva na moru je e, tamo. Međutim, mi e, moramo kao uz pomoć Džibutiju tražiti da se oslobode politički disidenti i da se obvežu na demokraciju. E, Francuska se e, bolje ponaša prema Džibutiju nego Italija prema Somaliji. A ja se nadam da će jednoga dana Džibuti, Somalija i Somaliland postati e, punopravne države koje će dobro funkcionirati. Puno hvala. Sada dajem riječ gospođi Kilnilsen na minutu i pol predsjedniče. U Džibutiju se sva politička oporba osuđuje. Postoji još jedna stvar koja je tabu, a to je nasilje i silovanje žena iz plemena Afar, do kojih je dolazi od strane vojske od 90. godina nadalje. Nitko se ne usuđuje da to kaže i jasno i glasno. I u Džibutiju, kao i mnoge drugdje na svijetu, silovanja se koriste kao oružje u sukobima. Između 1994. i 2001. godine kada se e, raspravlja o tome, nikada se nije govorilo o tim ratnim zločinima što ih predstavljaju silovanja. Prošloga tjedna smo usvojili odluku kojom se poziva sve zemlje da kažnjavaju ovakvu vrstu kaznenih dijela. Međutim, u Džibutiju vlada nekažnjivost. Ono što nedostaje je stvarna politička volja. Neke žene su ipak imale hrabrosti e, uložiti tužbu. Međutim, one i dalje čekaju podršku naše strane jer te e, nakon njihovih tužbi sudski postupci nisu pokrenuti. Ništa nije gore za te zemlje, za te žene nego činjenica da se pravda nije dijeli. Bez toga neće biti moguće napraviti nikako e, nikakvo pomirenje. Sada gospodin Predana na dvije minute. Hvala predsjedavajući. Džibuti je značajna e, saveznik Europske unije u borbi protiv gusarstva na e, Crvenom moru i kod roga Afrike. Doduše, međunarodna zajednica sada je ravnodušna prema onim što se tamo događa što se tiče e, novinara bez granica, oni kažu da je to crna rupa po pitanju slobode medija. Međutim, ono što se događalo prošlih mjeseci nakon izbora 22. veljače je e, nešto što umjesto da je postao korak naprijed na putu ka demokraciji u Džibutiju, s obzirom da se radilo o više struki, e, o višestranačkim izborima, ipak ovo što je napravio predsjednik e, Džibutija je rezultiralo velikom zabrinutošću. Nakon izbora došlo je do demonstracija, mnoge su osobe ohapšene, E, a e, osim toga, nije su se objavili rezultati izbora i zbog toga postoje osnovane sumnje da se radilo o izbornoj prijevari. Mm, Velik e, broj novinara bliskih oporbi završio je u zatvoru. Evropska unija mora podići glas, mora informirati vlasti u Džibutiju da prestanu ugnjetavati oporbu, da oslobodi političke zatvorenike, te da započne sa stvarnim dijalogom s oporbom kako bi se kriza smirila. To je zapravo i bilo obećanje što ga je predsjednik dao prošlog tjedna. Europska unija mora surađivati sa organizacijama koje imaju regionalni karakter. Trebamo se zalagati za dobro odnose s Džibutijem kako bismo dobili političke reforme na dugi rok. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Veržijan, ne, oprostite. Najprije riječ ima gospodin Takula na dvije minute. Hvala. Situacija u Džibutija je zaista teška. Ako se pitamo na koji način možemo utjecati na rog Afrike kako bi se tamo situacija promijenila, moramo se prisjetiti da je naš najveći zadatak da tom dijelu svijeta dovedemo ljudska prava, vladavinu prava i demokraciju. To su vrijednosti eh, do kojih mi držimo mi moramo te naše vrijednosti dati i drugim zemljama. Ako pogledamo na situaciju u Džibuti, u toj zemlji je potrebna demokratizacija. Nakon izbora u Veljači bilo je jako puno problema. Mnoge su osobe zatvorene, e, ljudska prava se krše, prava žena e, su gotovo nepostojeća znamo da postoje i silovanja u velikim razmjerima. Moramo se boriti protiv ovakvih stvari. To jest e, teško. U velikom broju zemalja gdje prevladava islamska kultura, ljudska se prava vide na drugačiji način i ženska prava također. Prema tome, kada mi interveniramo u tim situacijama, moramo početi od ljudi e, u bazi. Moramo tražiti da dođe do promjena, ali moramo izvršiti veliki politički pritisak kako bi se poboljšala situacija s ljudskim pravima. Isto tako, moramo paziti da se ženska prava više ne krše slanje novca i pisanje rezolucija ne pomaže. Moramo eh, napraviti programe za građansko društvo kako bi ljudi kada budu educirani mogli početi razmišljati na drugi način, shvatiti što to znači ljudska prava, što je to demokracija. Mi kao i obično eh, kada razgovaramo o svojim zemljama, namećemo zapadne koncepte koje ne prihvaćaju. Hvala. Sada gospođa Veržijana, dvije i po minute. Hvala. Dopustite mi najprije da kažem da mi je drago da je situacija u Džibutiju konačno predmet jedne od rezolucija Europskog parlamenta. Ovaj teritorij koji se toliko napatio da bi došao do nezavisnosti zaslužuje više pažnje s naše strane jer je situacija tamo katastrofalna. Za mnoge zemlje Europske unije to je strateško područje. Tu e, se nalaze i e, baze mnogih e, zemalja, tri zemlje, uključuju Francuske koja je naravno bivša kolonijalna sila u toj zemlji. treba, kad sam vidjela da se tamo e, traži e, da im se izdvoji pomoć kako bi pomogli rast, ali za koga da to damo? Za tu diktaturu. Pa to je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. 42% stanovnika žive u teškom siromaštvu a e, e, situacija žena je katastrofalna. Nevladine organizacije kaže da je 98% djevojčica u današnje vrijeme podvrgnuto e, seksualnoj e, mutilaciji genitalije. I osim toga žrtve su silovanja. Izbori koji su se održali u veljači ove godine mogli su predstavljati nadu a po prvi puta je oporba u njima sudjelovala, prvi puta u deset godina, međutim, nakon uslijedili eh, su demonstracije i ne znamo su li rezultati ispravni ili rezultati lažiranja. A od tih izbora dolazi do stalnih kršenja ljudskih prava oporbe. Imamo primjer jednog mladića od 24 godine koji je umro od posljedica mučenja policije. Mogu spomenuti jednog drugog mladića koji je od 2010. godine u zatvoru, a nije ni za što optužen. A ovaj tjedan jedan je e, se demokrata vrati u svoju zemlju i ovoga je tjedna uhićen. Tražimo dakle da se završi ovakva represija. Hvala lijepa. Gospođa De Kaiser. Hvala predsjedniče. Svatko u Džibutiju vidi ono što tamo želi vidjeti. O kolege Tanoka koji tamo vidi da se izvrsno jede francuska kuhinja, ali podsjećam vas da e, FAO i koja je agencija njenih naroda koja pruža pomoć u hrani kaže da ogromna većina e, ljudi u Džibutiju treba pomoć u hrani. To im ne nudi ta savršena francuska kuhinja koja se u Džibutiju može jesti. Oni su, što se tiče slobode medija, na dnu ljestvice prema e, reporterima bez granica. Naravno, Djibouti se nalazi na um, rogu Afrike, koji je od strateškog značaja za cijelu Afriku i za našu sigurnost. Ne smijemo zbog toga davati e, koncesije koje su neoprostive kada je u pitanju demokracije a e, Džibuti nije niti jedina niti najgora zemlja na rogu Afrike gdje je situacija takva od izbora u veljači 2013. godine tražimo da se na ovim e, raspravama četvrtkom podne govori o Džibutiju. Kao što je rekla gospođa Veržija, e, izbori su bili e, prošli mirno, što je dobro, ali oni nisu vjerojatno bili napravljeni na demokratski način. Mi od veljače dakle tražimo da se raspravlja o Džibutiju. Aktivisti koji se bore za ljudska prava govore o tome da je više od tisuću e, ljudi zatvoreno iz političkih razloga. A predsjednik Džibutija od lipnja e, govori o tome da treba razgovarati s oporbom. Pa pozovimo ga na njegovu vlastitu riječ. I e, mi moramo tražiti hoće li se u Džibutiju za tri ili šest mjeseci nešto pokrenuti i može li situacija s ljudskim pravima i demokracijom postati bolja u Džibutiju. Hvala lijepa. A e, sada e, imaju e, riječ zastupnici u ime klubova zastupnika. Najprije gospodin Petar Stazni u ime Pučana. Hvala predsjedniče jednostavna mogućnost da e, se dobiju glasovi na parlamentarnim izborima je nešto gdje vidimo da se je došlo do zalaganja e, političkih stranaka za budućnost zemlje jer su sudjelovali u tim izborima. Međutim, brine me sadašnja situacija u Džibutiju. Džibuti je jedan od ključnih e, aktera kada se radi o borbi protiv terorizma i piratstva u toj regiji oštro se protivim ugnjetavanju oporbe i pozivam da se odmah puste svi koji su u zatvoru. Strogo osuđujem seksualno nasilje nad ženama. Vlada mora spriječiti takve e, grozne činove i e, kazniti one e, kazniti počinitelje. Džibuti mora pokazati da se opredijelio za demokratska načela i poštivanje ljudskih prava kako bi još više povećao veze s Europskom unijom. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime Alijance socijalista i demokrata gospođa Kretu. Puno hvala. Politička situacija u Džibutiju zaista je zabrinjavajuća zbog toga što se e, vodi represija nad oporbom nakon izbora u veljači ove godine bio se pojavio tračak nadi da će doći do demokratizacije zemlje. Ovaj predsjednik izabran je 2005. godine, ali moramo dobiti pojašnjenja zbog optužbi za lažirane izbore i izbornu prijevaru. Kako Afrička unija, tako i Arapska liga e, su promatrale izbore, a Vlasti trebaju poštivati pravo oporbe i građana općenito na slobodu izražavanja. Evropska unija mora naše partnerstvo koristiti ne samo za borbu protiv piratstva, već se moramo boriti i protiv nepismenosti i e, zbog e, protiv realističkog fatalizma koji dovodi do E, ovakvih e, situacija. Sada gospođa u e, ime grupe ECR. Gospodine predsjedniče, mi kao klub zastupnika nismo osamljeni što se tiče našeg stava o Džibutiju. UN-ovo stajalište je potpuno jasno. Novinari bez granica također skreću pozornost na ovo pitanje. E, prije nekoliko godina oni su dobili našu Saharevljevu nagradu za slobodu misli. E, čuli smo da revolucije obično izbijaju čim se poboljša situacija. No, situacija u Džibutiju se popravila održani su izbori i učinjen je korak u pravom smjeru. Međutim, još ima jako puno stvari koje je potrebno napraviti. E, mora se prestati s nasiljem nad prosvjednicima i nad ženama i to je nešto što naravno moramo osuditi bez ikakve sumnje. Međutim, moramo biti svjesni i nekih pozitivnih promjena do kojih je došlo. Ja međutim smatram da ovom rezolucijom moramo pokazati vlastima te zemlje da ćemo podržavati demokraciju. Hvala. A sada u ime e, FDA gospodin Paška, jedna minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, povjereniče. E, kada govorimo o tranziciji od jednostranačke vlasti prema pluralističkoj e, demokraciji, to je često popraćeno problemima. I u Džibutiju je isto tako. E, postoje državne strukture koje su još uvijek ukorijenjene u jednostranačkom sustavu, a takav sustav ne može slobodno e, prepustiti e, vlast u ruke naroda. Djibouti je na strateškoj poziciji na rogu Afrike i zato postoji određeni politički pritisak kako bi političke strukture i dalje išle u smjeru ostvarenja pluralističke demokracije progon pripadnika oporbe, pripadnika civilnog društva mora prestati. E, progon novinara mora prestati. Potrebno je uspostaviti vladavinu prava i moramo nastojati ponuditi djelotvorno e, mirenje između e, vladajuće stranke i oporbe kako bi došlo do primjene tolerancije i međusobnog poštovanja. E, ta zemlja ovisi o investicijama Europe, SAD-a, e, azijskih zemalja, a to je moguće samo ukoliko pomognemo da dođe do mira i koordinacije. E, sljedeći govornik gospodin Ove Maja, nezavisni zastupnik. Hvala, gospodine predsjedniče. Situacija je svakako teška, međutim, to nikako ne opravdava povredu osnovnih ljudskih prava kao što se to događa. Dolazi do nasilja nad e, pripadnicima oporbe, nad e, demonstrantima, e, nasilja nad ženama. 40 milijuna eura je svota koju Europska unija želi uložiti u vodoopskrbnu infrastrukturu. Međutim, postoji važna druga pitanja i borba protiv piratstva. Iz tog razloga je važno osigurati e, trgovinske rute. Međutim, to ne smije biti izlika e, da e, se gaze temeljna ljudska prava i iz tog razloga potrebno je odmah ukinuti restrikcije u odnosu na oporbu, pustiti političke zatvorenike i objaviti rezultate parlamentarnih izbora. Hvala. Hvala. Gospodine Saje, jedna minuta. Hvala. Situacija što se tiče demokracije u zemlji je jako loša. Ne postoje neovisni mediji, e, novinari su neprestano pod pritiskom, dolazi do progona zato što kritiziraju vlast oporbeni čelnici i pripadnici civilnog društva su izloženi nasilju i progonu. Već ima oko 6000 političkih zatvorenika od e, e, izbora u veljači jako puno ljudi je zatvoreno. E, što se tiče potpore Europske unije, e, riječ je o 50 milijuna eura, a Europska unija kao i mnogi drugi žele pružiti potporu zemlji kako bi se osiguralo da ta sredstva pomognu u demokratizaciji zemlje i da dođe do poboljšanja što se tiče ljudskih prava. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Mirski. Jedna minuta. Hvala lijepa. Ova rezolucija odnosi se na situaciju u Džibutiju i e, to je rezultat e, sjajnog rada kolega iz parlamenta. E, što se tiče predsjednika, on je praktički diktator, a Džibuti ovisi o vanjskoj pomoći, skoro 90%, a istodobno postoji visoka razina kriminala i korupcije. Pozivam Europski E, parlament ne samo da definira neke aktivnosti, nego da definira sve moguće metode, uključujući financijska sredstva, e, kako bi e, se pobrinio da dođe do promjene u ovoj teškoj situaciji. Hvala. Gospodin Lisek, minuta. Hvala lijepa. Mogli bismo pohvaliti Djibuti E, zbog pomoći u borbi protiv piratstva, e, zbog prihvaćanja e, francuskih i američkih postrojbi na svom tlu i zbog sudjelovanja u stabilizaciji tog područja na rogu Afrike. I također ih možemo pohvaliti zbog određenih pokušaja da krenu u smjernu demokratizacije. Međutim, ono što se dogodilo nakon izbora Eh, uhićenja, napadi novinara, pripadnika oporbe, eh, čelnika nevladinih udruga posebice. To je nešto što svakako trebamo eh, najžešće osuditi i moramo pozvati visoku predstavnicu da da jasnu poruku ovoj zemlji da nema prostora za ovakvu praksu, a očekujemo od predsjednika zemlje kao prvo da e, ponovno uspostavi demokraciju. Hvala. Hvala. Sada gospodin Kelly. E, jedna minuta, izvolite. Hvala. Mislim da je izvjestitelj iznio sjajan sažetak ove situacije. Koliko smo čuli, izvještaj je korektan i Mislim da ako bismo pitali građane Europe znaju li gdje je Džibuti, oni to uopće ne bi znali. E, što je čudno, zato što se Džibuti nalazi na važnom mjestu na svijetu i zato je nama situacija koja tamo postoji vrlo zanimljiva. Ostvaren je određeni napredak od ostvarenja neovisnosti, a posebno nakon održanja izbora u veljači, kao što je već spomenuto. Međutim, još uvijek postoje veliki problemi što se tiče e, građanskih prava i mislim da moramo izvršiti pritisak kako bi se spriječilo daljnje nasilje nad ženama i političkim zatvorenicima. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin e, Terabela. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, od iznimne važnosti da vlasti u Džibutiju konačno počine ono što je potrebno kako bi se zaustavile nasilja i kršenja ljudskih prava i kako bi imali građanske slobode i slobodu politike i medija. Od 22. veljače 2013. kada su bili izbori, mnogo članova oporbe su je pritvoreno, a postoji prosvjedi koji traže da se utvrde ispravnosti izbora. Također dolazi do zostavljanja i maltretiranja od strane e, pripadnika policije i pravosuđa e, naspram e, političke oporbe. Također strani novinari ne mogu posjetiti Džibuti kako bi se uvjerili u pravu situaciju u toj e, zemlji, što znači da je sloboda medija jako ograničena, a mi tražimo da se rezultati izbora konačno objave na transparentan način. E, hvala lijepa, e, gospođa Korhola. Hvala. Djibouti je imao ključnu ulogu što se tiče e, borbe protiv e, piratstva na tom području od stjecanja neovisnosti. E, po prvi put oporba ima mjesto u parlamentu, međutim vladajuća stranka poduzima mjere protiv čelnika oporbe, protiv civilnog društva, a ne dobivamo informacije o tome što se događa u zemlji od UN-a. E, smo dobili informacije da 180 tisuća ljudi e, treba pomoć. E, dolazi do učestalog nasilja nad ženama, do silovanja, do genitalnog sakačenja, seksualnog nasilja, a to će imati dugotrajan negativan utjecaj na žene i na društvo kao cjelinu. Džibuti je potpisao sporazum i obvezao se da će poštovati temeljna ljudska prava i demokratske vrednote. Hvala. Hvala, gospodin Han, povjerenik, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. E, Džibuti je važan partner Europske unije, posebno kada se radi o uspostavi i održanju stabilnosti na rogu Afrike. Njihov konstruktivan doprinos i suradnja s međunarodnom zajednicom e, je nešto što iznimno cijenimo e, Ondje se nalaze e, i misije UN-a i Europske unije. Europska unija je ključni partner Džibutija i podržava razvoj ove zemlje u energetskom i vodoopskrbnom sektoru i dijelimo isto tako na području upravljanja. Mi podržavamo njihov oprezan, ali kontinuiran i ustrajan napredak što se tiče provedbe političkih reformi, a prije parlamentarnih izbora u veljači 2013. Kao znak političke zrelosti i sazrijevanja političkog prostora shvatili smo e, situaciju u kojoj je ujedinjena oporba sudjelovala u općim izborima. Pozdravili smo i miran e, način na koji su održani izbori. E, međutim, visoka predstavnica je zavrinuta zbog nedostatka transparentnosti i ozbiljno kašnjenja što se tiče objave rezultata i što se tiče zatvaranja članova oporbe. Smatramo da Džibuti treba ostvariti daljni napredak što se tiče e, političkog prostora i dopuštanja e, slobode mišljenja kako bi održao stabilnost. E, to će biti u skladu sa opredjeljenošću zemlje za demokratska načela i temeljne slobode koje su definirane u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim instrumentima koje se odnose na ljudska prava i izbore. Sada je na vladajućoj stranci, a i oporba, e, vladajuća stranka i oporba nedavno su objavili da su ušli u dijalog. Nadamo se da će se stvari razvijati u pravom smjeru. E, stoga e, podržavamo ideju provedbe dijaloga i vjerujemo da E, iskren dijalog svih stranaka uključujući civilno društvo je korak u pravom smjeru. Nakon tenzija sada je vrijeme da se krene dalje i da se surađuje na ostvarenju nacionalnog konsenzusa. Narod butija treba mir i stabilnost ali to je potrebno ostvariti u sklopu vladavine prava, dobrog upravljanja i poštivanja ljudskih prava. Europska unija spremna je podržati taj proces i surađivati sa svima u Džibutiju e, kako bi pomogli da se ostvari e, demokracija i pravičan i održiv rast. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. Dobili smo šest prijedloga za rezoluciju. Ovo je bila raspon rasprava. E, sljedeća točka